da u sljedećih nekoliko godina ja se radujem proaktivnijoj proaktivnijoj i um, suradljivoj atmosferi između Europskog parlamenta i država članica. Gospođo Mogherini, vi ste bez zadrške hvalili globalnu strategiju Europske unije, stoga ćete mi oprostiti što ću ja dodati nekoliko kritika. Globalna strategija Europske unije, to možemo pročitati na internetskim stranicama Europske službe za vanjsko djelovanje, trebalo bi predstavljati kompas u teškim vremenima. To je kraj citata. Ja imam tu nekoliko dvojbi. To je globalna strategija bez geografije. Kako to možete imati ako nema geografije? Ako se zaista ne odgovara na pitanje koje su politike više obećavajuće od ostalih i nema prioriteta, to je onda problem i u tom smislu ova strategija zapravo nije strateški postavljena. Također, ona naglašava potrebu za prevencijom, rješavanjem i stabilizacijom, ali kada pogledamo um, prijedlog višegodišnjeg financijskog okvira vidimo da je situacija upravo obrnuta. Prijedlog zapravo kaže da bismo trebali srezati većinu sredstava koje smo izdvajali za ove ciljeve u prošlosti, imati jedva 40% te svote. Ja mislim da ako želimo strategiju E, shvatiti ozbiljno, onda moramo financijski podržati ono što tako hvalimo na sav glas. Također bih volio da se stavi veći naglasak na e, klimatsku krizu koja je dosad ostala u potpunosti podcijenjena. Dakle, mnogo je toga što treba poboljšati. Hvala. Hvala. Podsjećam vas kolege da morate poštivati vrijeme koje vam je dano na raspolaganje. A sada u ime kluba zastupnika IDE dajem riječ zastupniku Marijanu. Izvolite. Europska demokracija trebala bi eh, funkcionirati eh, na eh, solidarnosti i suradnji država članica u skladu zapravo sa vizijom generala de Gola. Nažalost, Europa je danas Europa slabosti i okrenuta u potpuno krivom smjeru. Preslaba je pred muslimanskom prijetnjom, povija glavu pred imperialističkim težnjama drugih globalnih aktera. Mi nismo pasivni i stoga e, ne želimo da se i dalje postupa suprotno vitalnim interesima Europske unije. Kada govorimo o sporazumu sa Iranom, vidimo da SAD zapravo uopće e, ne podržava taj program. Gdje su ta famozna obećanja da će se zapravo e, uspostaviti alternativni mehanizam kako bi se ponovno uspostavili trgovinski odnosi? Cijelo vrijeme se govori o tome da je Rusija zapravo e, neprijatelja, ne strateški partner. Nastavljaju se sankcije, a uopće se ne vodi računa o njihovom stvarnom ekonomskom diplomatskom trošku. Kada govorimo o situaciji u Siriji, jedan ministar vanjskih poslova je zapravo e, slavio e, uspjehe e, Al-Kaide i ostalih globalnih gerolskih igrača prije nekoliko godina. To su ljudi protiv kojih se danas francuski vojnici bore. U stvarnosti vi zapravo ne možete Europi ponuditi nikakvu ambiciju jer projekt koji vi osmišljavate je zapravo jedan totem koji branite već 30 godina, ali ne i stvarni plan. A sada u ime kluba zastupnika ECR-a dajem riječ e, zastupniku Vajmarsu na e, jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, gospođo visoka predstavnice, ni jedan jedini dio vaše ocjene iz 2019. globalne strategije, strategije nije posvećen islamskom ekstremizmu niti globalnom progonu kršćana. To je sramotno, ništa manje od toga. Radikalni imami i milijarde euro, eura teku Europsku uniju e, kao poticanje segregacije. Ova strategija bi trebala e, poticati sigurnost u Europi. Umjesto toga Europska unija nudi duboko partnerstvo zemljama koje ništa ne čine e, u suočeni sa rastućim islamizmom, a to su zemlje koje čak često toleriraju ili po tiču progon kršćanja. Kršćani se u Bliskom istoku e, istrebljuju i upravo izvješće govori kako je islamski e, e, terorizam proganja kršćana. A europska potpora trebala bi poticati države da sprečavaju radikalizam islama a e, i da pomognemo osjetljivim manjinama u trenutku nužde, jer ako to nismo mi koji ćemo pomoći, tko će onda? Hvala. A sada u ime Ujedinjene Europske ljevice dajem riječ zastupniku, da zastupnici Demirel. Hvala predsjedniče. E, dame i gospodo, gospođo Mogherini, ono što ste vi sada izložili pod naslovom globalne strategije ništa nije drugo nego užasno e, opasna e, vojno-politička popis želja, posebice Francuske, Njemačke i lobija obrambene industrije i mi kao ljevi to potpuno odbijamo. Vi želite jačati vojne sposobnosti Europske unije i geostrateške i ekonomske interese jačati, radi se o kvotama trgovine i o resursima, a za to ste u proteklim godinama, kao što ste već rekli, poduzeli puno toga, PESCO, vojna mobilnost, Europski obrambeni fond i tako dalje. To su samo neki primjeri onoga što ste učinili. I investirali ste milijarde upravo u lobby obrambene industrije, a s druge strane propadaju gradovi u Europi i 113 milijuna ljudi u Europskoj uniji su na, e, na donjoj granici siromaštva, vi ćete sada dati tolike novce za dronove, ubojice i e, opremu, e, vojnu opremu. I pozivamo vas, ako želite učiniti nešto za sigurnost ljudi i jačati socijalnu infrastrukturu, pozivamo vas da spriječite mogući rad na nama. mi vas pozivamo da se založite za E, sporazum o razoružavanju. To bi bilo ono što možete učiniti za dobrobit ljudi u Europi. Hvala vam. Ponavljam, molim vas nemojte me prisiljavati da vas prekidam, to je nešto što apsolutno ne volim raditi. E, sada dajem riječ zastupnici, zastupniku Natanu Đilu, izvolite imate riječ u ime neovisnih članova. By a margin just nine sa samo devet glasova više ovaj je parlament danas izabrao na izbornom listiću sa samo jednom kandidatkinjom Ursulu von der Leyen i zapravo je dala taj posao osobi na temelju pregovaranja iza zatvorenih vrata i koje god pitanje da se tu postavi, odgovor je uvijek više Europe. Ona je otvoreno govorio o svojoj želi da izgradi europsku vojsku, a istovremeno kaže da mu biti predani suradnji s NATO-om. Dakle, ko od toga dvoje će biti? Mislim, ne može se služiti dvama gospodarima. Ujedinjena kraljevina nikada ne smije predati svoju suverenost koja uključuje svoje obrambene snage, oružane snage. Boris Johnson i Torijevci uh, pazite dobro jer ako dadete naše oružane snage EU vojsci, e, Narodna e, vojska Britanskog elektorata e, kaznit će vas na sljedećim izborima zbog toga. Hvala. A sada gospođa Šuica, jednu minutu. Poštovana gospođo Mogherini, drago mi je da će ova rasprava

Evo, tri godine su otkad imamo globalnu strategiju Europske unije. Čestitamo gospođi Mogherini na njezinom djelovanju. E, istina je da su na temelji na multilateralizmu, to je njezina jaka točka. Htjela bih podsjetiti na toliko uspjeha te strategije, na primjer što se tiče programa za sigurnost, također ojačanog partnerstva kao što je PESCO, također i sporazum o e, suradnji za, e, za sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom i tako dalje ali ne mogu ne spomenuti i područje na, kojima, na kojemu još moramo toliko toga napraviti, odnosno ovdje govorimo o migracijama. Istina je da je došlo do nekih rezultata kao što su programi poput operacije Sofija i tako dalje, ali treba nam još više od toga. Moramo zaštititi ljudska prava i moramo se osigurati da e, i dalje tisuće osoba ne umiru na našim granicama samo zato što neke od država žele poštivati zakon Europske unije. Kako mi možemo biti sučesnici e, u zatvaranju toliko migranata u Libiji gdje su oni podvrnuti mučenjima? Kako je moguće da globalna strategija e, zapravo može pomoći Europskoj uniji tako da ostvari sve ono što je već ostvarilo u nekim drugim područjima? Zahvaljujem. Zastupnik Jučuk, imate minutu. Izvolite. Gospođo visoka predstavnice, zahvaljujem na stalnoj prisutnosti i aktivnom sudjelovanju u radu ovog doma. Svakako rasprava je u globalnoj strategiji e, i ono što je postignuto u poticanju i zaštitu multilateralnog poretka jest e, tako jer je Europska unija e, investirala mnogo toga u pretvaranju strategije u djelovanje, posebice što se tiče napretka u obrane i sigurnosti, no nažalost e, svjesni smo brojnih sukoba koji se dalje nastavljaju. Naši napori da osiguravamo mir i sigurnost nisu uspješni posuda od Sirije, Libije, Venezuela, Irana. Europska unija mora izgraditi pravi konsenzus kako bi osigurala održiva rješenja za sve u krizi. Nadalje, Europska unija ne bi smjela okrenuti E, od onih koji dijele naše vrijednosti i žele biti dio naše e, obitelji. E, također strategija govori o napretku Zapadnog Balkana, sporazum iz Prespe i tako dalje, ali mnogo toga još treba učiniti kako bi se potvrdila EU perspektiva regije i da bi se jačao proces integracije. Zahvaljujem. Sada je riječ zastupniku Bergu. Imate minutu i pol, izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege i kolegice. Gospođo Mogherini, u eh, umjetnu umjetnosti ratovanja Suncu je napisao drži svoje planove u dubokoj i mrkloj noći, a kada krećeš oni padaju kao uh, udar groma i mislim da prvi dio ove strategije jest e, vjerojatno, ali u drugom dijelu nije uspio u svome. Naime, ovaj dokument globalna strategija je puna e, ciljeva, visokih ciljeva, no pitanje je praktične provedbe. Od uvođenja globalne strategije svijet je postao nepregledniji, ali pitam se e, pomaže li nam strategija da uopće razriješimo neke od kritičnih izazova. Naša vanjska politika čini se da nas dovodi u sukob sa Rusijom i Sjedinjenim državama. Na zadnjim izborima bilo je jasno da veliki dio europskih e, e, birača je zabrinuto zbog migracija, ali ta strategija zapravo samo još pogoršava probleme. Stoga trebamo imati strategiju koja će brzo odgovarati na potrebe, odgovarati na potrebe zemalja članica i radimo dalje na tome da naši odnosi sa važnim dionicima kao što su Rusija i Sjedinjene države jačaju i kako bismo imali jednu realnu politiku 20. stoljeća. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Mihajlisteru na jednu minutu. Hvala predsjedniče, visoka predstavnica, uvaženi kolege. Tri godine kasnije pet prioriteta Europske globalne strategije iz 2016. i dalje stoje sigurnost same Europe, stabilno okruženje, integralni pristup sukobima E, e, regionalni poredak temeljem suradnje i učinkovito globalno upravljanje. Kao i drugi govornici, e, pozdravljam povećanu obrambenu suradnju između zemalja članica i sve napore poduzete da jačamo našu vojnu autonomiju. Pa ipak, cjelokupna implementacija strategije ostavlja prostora za poboljšanje a za jaču i koherentniju vanjsku i sigurnosnu politiku Europska unija između svega, između ostaloga mora bolje kombinirati politike u području globalne sigurnosti i obrane za financiranje globalnog razvoja ljudskih prava. Također moramo raditi na fleksibilnosti instrumenta vanjskog financiranja, te također moramo prijeći na kvalificirano većinsko e, glasanje u zajedničkoj sigurnosnoj obrane politici. također i Ursula von der Leyen spomenula to u svom govoru danas. Zahvaljujem Federiki Mogherini na svemu što je dobro odradila u okviru ove strategije. Zahvaljujem. Hvala. Dajem riječ zastupniku Benafeju na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Dok vi, gospođo visoka predstavnice, nastavljate sa svojim važnim poslom u međunarodnom kontekstu velike nesigurnosti, pojavljuju se neki e, uznemirujući elementi e, sa osobama koje su bliske e, jednoj od zemalja osnivačica, znači i vladi Matea Salvinija u Italiji. A mi smo ovdje tihi kao muhe u tom smislu. Kada govorimo o vanjskoj politici koje se treba temeljiti na otpornosti, na obrani i međunarodnog prava i na europskoj ujedinjenosti, ova globalna strategija je zapravo prepuna rupa. Sada imam pred sobom izbor. Hoćemo li biti i dalje stražiti tu autonomiju ili ćemo imati asertivnije rješenje kako bismo branili naše temeljne vrijednosti. S obzirom na ozbiljne e, posljedice do kojih je došlo u Italiji e, i što smo započeli sa osnivanjem radne skupine Stratkorps, e, Očita je, očito je da su ojačale stranke ekstremne desnice u Europi. Ne smijemo zanemariti ono što je zaista danas prava prijetnja našem međunarodnom položaju i europskom projektu općenito. Zahvaljujem, a sada je riječ zastupniku Geta, izvolite minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo visoka predstavnice, Usprkos nevjerojatnim naporima i većem broju uspjeha na kojim vam svakako treba čestitati, europska diplomacija i dalje ima teškoća e, uhvatiti e, korak sa nekim nacionalnim diplomatskim aktivnostima i e, etablirati se na međunarodnoj sceni. To predstavlja zapravo veliki problem Europskoj uniji koja govori o zajedničkoj obrani gdje trebamo imati zajedničku viziju o vlastitom mjestu u svijetu i o načinu na koji ćemo se oduprijeti prijetnjama s kojima se suočavamo. Čini li vam se da u tim uvjetima administracija i e, službe kojima ste upravljali mogu e, prioritetno kao prvo odrediti koji su srednjoročni i dugoročni ciljevi europske diplomacije, kao drugo na koji način će se postići konvergencija i treće koje faze treba proći. Hvala vam unaprijed na vašem odgovoru. Hvala. A sada dajem riječ zastupniku Miljan Monu na jednu minutu. Izvolite imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Globalna strategija je pokazala važnost Europske unije koja mora biti aktivna na vanjskom planu. E, naš projekt za Europu nije opcija. Danas ni svijet je globaliziran e, te međusobno povezan i mi smo kao Europska unija gotovo e, irelevantni. Dakle, mi možda jesmo jaki kao sila, ali kao što rekla visoka predstavnica, nama nedostaje politička volja u vanjskom djelovanju. Dakle, moramo moći djelovati zajednički politički, A nažalost, Europska unija je tako koja sam povećava rasjepkanost i podjelu. A kada govorimo o donošenju odluka, e, imamo jako spori proces i osim toga moramo nadodati da je veliki, velika prepreka zapravo pravilo glasovanja, jednoglasnog glasovanja. Kada govorimo o našoj obrambenoj politici, e, jako puno smo pregovarali, budući da je cijeli svijet toliko složen, sa toliko kriza i sukoba, Europska unija ne može biti samo ona koja prakticira tu so e, soft power, znači blagu moć. Mi smo ti koji moramo nastaviti razvijati jačati e, tu obrambenu e, obrambeni element na razini Europske unije. Zahvaljujem i sad dajem riječ zastupnici Kalju Rant na jednu minutu, izvolite. Gospođo visoka predstavnice, prije svega želim vam zahvaliti na vašim napomenama i prednosti. Također želim ukazati na jedno od ključnih područja globalne strategije, a to je kibernetička sigurnost. E, pa, to su novi izazovi, nova stvarnost u kiber svijetu. Kiber prijetnje su e, ključne za e, kako bi se osigurala sigurnost i sloboda kiberprostora. Europska unija poduzela je mnoge važne korake što se tiče kibernetičke sigurnosti, instrumentarija, bilateralnih dijaloga i konkretnog djelovanja, no puno toga još treba učiniti i želim naglasiti tri konkretne stvari. Prvo, Europska unija treba biti aktivnija globalno, aktivnija kao vodeća sila i glas u e, raspravama u kibersigurnosti i djelovanju. Drugo, moramo biti glasni u promicanju e, kiberprostora temeljem na propisima, zakonima, temeljem e, primjene međunarodnog prava na kiberprostor. Te također Europska unija mora biti glasna po pitanju inkluzivnosti i E, multistakeholderskog modela i djelovanja u suradnji sa drugim dionicima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Pajetu na jednu minutu. Izvolite. Uvažena Federika, uvaženi kolege, iako postoji niz pitanja gdje Europska unija mora igrati veću ulogu u svijetu, bez obzira radili se o reformi Vijeća za sigurnost, međunarodnom e, E, sudu e, ili kontroli oružja. Postoji cijeli niz izazova s kojima se Europska unija mora pozabaviti kako bi bila učinkovita u svojoj ulozi. Jačanje zajedničke sigurnosne obrambene politike je važno. Puno se toga dogodilo otkako se ova e, strategija prvi puta spomenula u globalnoj strategiji prije par godina, ali više još toga treba učiniti. Bolje funkcioniranje PESCO-a, bolji obrambeni fond, E, ali to se odnosi i na e, kiberprostor i kibersigurnost. Nažalost, klimatske promjene također utječu na regije koje su do sada bile mirne, kao na primjer Arktik. No, tamo gdje Europska unija mora više investirati u svom fokusu i razviti strategiju da, e, da tenzije u Arktiku ostanu niske. Hvala. Gospođa Zovko, jednu minutu. Poštovani predsjedatelju, poštovana visoka predstavnice, pozdravljam ovo izvješće. Ono nas e, podsjeća na važnost e, suvisle vanjske politike, pogotovo zbog onog što se događalo u zadnjim godinama. Isto tako moramo još uvijek dosta investirati i zbog e, volatilne međunarodne okoline Europska unija više nego ikad treba ambicioznu implementaciju te strategije kako bismo uspjeli e, odgovoriti na izazove pred, e, koji su pred nama. E, međunarodno pravo se mora poštivati i pravda se mora osigurati i multilateralizam mora biti uravnotežen. Isto tako pozdravljam zajedničke akcije sa južnim i istočnim e, susjedima i moramo pojačati suradnju s tim regijama, pogotovo sa Zapadnim Balkanom. Mir na Zapadnom Balkanu ne smijete uzeti zdravo za gotovo. E, njihov napredak prema pristupanju Europskoj uniji ključan je za prosperitet i mir e, kako tog dijela svijeta, tako i Europske unije u cijelosti. Hvala. Hvala. A sada gospodine Picula na minutu i 30. Hvala, gospodine predsjedatelju, poštovana visoka predstavnice. Puno je toga učinjeno u posljednje tri godine na europskoj obrani. Najviše toga dugujemo vama, stoga hvala vam na tom važnom e, obavljenom poslu. Da, učinili smo više u nekoliko godina nego, nego u nekoliko desetljeća, što dokazuje da kad postoji politička volja i ujedinjenost možemo učiniti mnogo. Europska obrana postala je učinkovita, Počeli smo bolje koristiti e, resurse da bolje obranimo naše građane. Važnost nuklearnog sporazuma s Iranom je od najveće važnosti i moramo ga sačuvati. Isto tako želim pohvaliti Prespu, još jedan e, nevjerojatan e, događaj, odnosno postignuće Europske unije. Nadam se da će vijeće u skladu s tim sporazumom već ove godine početi pregovore sa Sjevernom Makedonijom.

mi ne možemo izbjeći e, naglašavati važnost e, multilateralizma. Moramo pojačati svoje napore za uspjeh u budućnosti. Ovaj dobar trend mora se nastaviti, a adekvatni resursi moraju se potrošiti za tu svrhu. Europska unija mora ostati relevanta jer je ona vjerodostojna soft sila koja mora nastaviti e, štititi mir i suradnju sa savez saveznicima i mora nastaviti čuvati ljudsko dostojanstvo u mnogim e, mjestima na svijetu. Puno hvala. A sada gospodin Aleksandar Jordanov ima riječ. Izvolite. Hvala, poštovani predsjedatelju gospođo Megarini. Ruska federacija nastavlja predstavljati prijetnju ne samo za bugarsku nacionalnu sigurnost, nego i za sigurnost čitave Europske unije. Okupirani krimski poluotok posto, postao je poprište na kojem se rađa agresija i stvara se antieuropsko jedinstvo a za zaštitu Europske unije granice su posebno važne i moramo isto tako raditi na napretku Zapadnog Balkana u smjeru pristupanja Europskoj uniji a moramo i podržati pristupanje tih zemalja NATO-u. A to je i važna poruka za Srbiju. Politika proširenja mora imati visoko transformativnu snagu i moć. Moramo staviti naglasak na poveznicu za zapadno-balkanske zemlje između pridruživanja NATO-u i Europskoj uniji. Hvala. Hvala, a sada slijedi spontano javljanje za riječ. Imamo četiri javljanja za riječ, svi su prihvaćeni. Gospodin započinje, izvolite, imate riječ. Thank you, Hvala. Poštovana visoka predstavnice, ja pozdravljam ovo treće izvješće o napretku veća ujedinjenost Europske unije u pogledu vanjskih pitanja je nužna jer to će nas dovesti do jednakosti u odnosu na druge svjetske velesile. No, postoje izazovi koje ste vi naznačili da moramo više surađivati u pogledu sigurnosti, ali isto tako puno toga moramo učiniti kako bismo zaštitili multilateralizam. Isto tako ključno je reformirati sustav međunarodnih organizacija, ali ponad svega održivi razvoj zaista mora biti dijelom te strategije i mora postati glavno sigurnosno pitanje. Isto tako, u kontekstu globalne strategije važno je da Europska unija razmišlja šire od Europe, mora gledati dalje od Europe, jer Kina primjerice je posebna prijetnja multilateralizmu. U Africi i na Pacifiku SAD se povlači iz međunarodnih organizacija i zaista je važno da se na to fokusiramo. Istovremeno moramo uključiti Indiju, Japan, Kanadu i Australiju zato što oni su branitelji E, multilateralizma i dijele naše vrijednosti. A pisat ću vam sa pitanjem koje sam još imala. Hvala. Dragi kolege, molim vas da se držite vremena jer e, inače drugi kolege neće moći dobiti riječ. Riječ ima gospodin Harwoods. Mi, britanski demokrati i naši saveznici u ovom parlamentu mislimo da je braniti europski mir najvažnija stvar na svijetu, ali isto tako zalažemo se za suradnju, povjerenje i e, zajedničko čuvanje mira u čitavom svijetu, a to je danas e, dovedeno u ugrozu zbog Putinovih aktivnosti e, u Rusiji između ostaloga, ali i e, drugih stvari. Isto tako e, mir ugražava i vanjska politika SED-a i posebice stajalište gospodina Trumpa u odnosu na Iran. Donald Trump, ja mislim, ugrožava mir jer on eh, ne podržava ovaj sporazum i na taj način efektivno podržava eh, proliferaciju nuklearnog eh, oružja. I zato Europska unija mora igrati proaktivnu ulogu u rješavanju konflikata, ali i u konkretno obrani ovog sporazuma s Iranom. Hvala. Gospodine Harwood, dobili ste plavu karticu od kolege Rolanda. Želite li ju prihvatiti? Hvala predsjedniče. Imam pitanje za kolegu. Je li on spreman na kompromis koji se odnosi na strukturu uh, nuklearnog odvraćanja koje je NATO uspostavio posljednjih 17 godina. Zašto biste ugrozili najvažniju tu transatlantsku vezu? Nitko u Europskoj uniji, a pogotovo ne e, gospođa Mokerini, nije doveo u pitanje NATO i važnost NATO-a. Upravo zato što mi želimo integrirani odgovor na prijetnje u ovom sve opasnijem svijetu, trebamo strukturiranu suradnju u obrani u Europskoj uniji i suradnju sa NATO-om, a zapravo je Donald Trump taj koji je doveo u pitanje NATO, a on je bliski vašoj stranci zbog svog populizma. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospođa Lopez Akelarima ima riječ. Izvolite, gospodin. Puno hvala, gospodine Danas je Europski parlament glasovao za Ursulu von der Leyen kao novu predsjednicu Europske komisije, što znači da i vaš mandat eh, se bliži kraju nakon ljeta i vas eh, će Eh, zamijeniti eh, iskusan eh, ministar vanjskih poslova iz Španjolske, ali vama svaka čast na vašoj izdržljivosti, na vašoj hrabrosti. U Španjolskoj kažemo kad se radi o strategiji ne smijemo je objašnjavati nego provoditi, a vi ste to upravo i činili. Ako je ako postoji Području u kojem Europska unija treba provesti svoje strategije, to je Afrika. Za okoliš, ljudska prava, demografiju i migracije. Upravo zbog toga potrebno nam je da Europska unija na globalnoj razini pruži potporu Africi. I kada Europska unija ne bi postojala, trebali bismo izmisliti, ako Europska unija ne djeluje na značajan način da podrži Afriku, mi to moramo postići. Puno vam hvala. Please. sada. Um, president. Kolegica ima riječ, izvolite. Straight, regarding... Poštovani predsjedatelju, želim eh, ispraviti ono što, eh, ono smeće koje govori eh, ekstremni desničari oni pokazuju čisto neznanje. 2017. godine sastala sam se u Keniji sa dužnosnicima iz britanske ambasade koji su mi rekli da e, britanska potpora je spriječila da ekstremisti Alšebava e, prelaze u Somaliju i na taj način se spriječava da dođu u Europu. britanski dužnosnici koji su mi to rekli su bili zgroženi od činjenice da bi se Brexit mogao dogoditi jer će to ugroziti e, svjetsku sigurnost. E, gospodin Gill se pretvara da je on patriotski zagovaratelj britanske vojske, ali on uopće to ne radi i to će veterani potvrditi. Njihovo iskustvo u konfliktnim zonama u svijetu koji rade zajedno sa europskim partnerima ih je nagnalo da povedu patriotsku u borbu protiv Brexita i na tome im čestitam. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola Wallace. Puno hvala. Sada gospodin Wallace ima reći, izvolite. Hvala. Razni režimi su u posljednjim desetljećima kao što su Afganistan, Sirija, Palestina, Jemen eh, sijali smrt i uništenje širom svijeta i nema nikakve isprike za njihove akcije. Europska unija nažalost je bila previše tiha i nije ih dovoljno glasno osudila. Ne postoji nikakav argument za te ratove. A sada se nabildava agresija protiv Irana, imamo sankcije protiv Irana, a to je jedan oblik ratovanja, najgora vrsta ratovanja koja danas postoji. A što Europa radi u pogledu toga? Vi zaista želite da e, SAD e, gurnemo u rat protiv Irana? Zašto to činite? Iran želi mir, a ne rat. Hvala. Sada zaključujem postupak eh, Catch the Eye i dajem riječ eh, gospođi Magherini. Hvala predsjedatelju. Prije svega želim zahvaliti onima koji su rekli da cijene globalnu strategiju koja vam je predstavljena, isto tako zahvaljujući radu parlamenta pre tri godine, ali i zahvaljujući onoga što smo e, napravili zajedno sa prethodnim sazivom e, parlamenta koji je to počeo provoditi. Isto tako hvala vam što ste naglasili potrebu da s jedne strane e, nastavimo i ojačamo taj posao, ali i da budemo dosljedni u odnosu na te odluke. Za početak ću spomenuti zadatak koji je sada urgentno pred nama, ako želimo biti dosljedni, to je da moramo ostati solidan, globalni, pouzdani akter na svjetskoj sceni. A neki od vas su to i rekli, moramo staviti novac tamo gdje su nam prioriteti. Jedna od prvih mogućnosti koju će imati ovaj parlament jest VFO i dozvolite mi da kažem, evo da spomenem nekoliko brojki, prijedlog koji smo mi dali od strane komisije za sljedeći VFO jest da se povećaju sredstva e, za vanjsko djelovanje Europske unije za više manje 30%. Mislim da je to nužno u vrijeme nesigurnosti u svijetu, zato što naši partneri eh, se okreću prema Europi u kojoj žele naći vjerodostojnog, predvidljivog i pouzdanog partnera, nekog s kim mogu surađivati, nekoga tko je uvijek ulagao u mir, demokraciju i suradnju za mir, ali to zahtijeva određene resurse kako bi se nastavilo na taj način raditi. Stoga nadam se da ćete raditi u tom smjeru u nadolazećim mjesecima posebice da ćete podržati prijedlog um, dakle da se uh, sredstva za Afriku povećaju za 23%. Mislim da je to vrlo važno. Pojačali smo svoje nastojanja u Africi ne samo u smislu razvoja humanitarne pomoći, nego i partnerstva, političkog partnerstva, rada na miru, jačanju mira i sigurnosti i to treba postati u žarištu našeg rada s Afrikom u budućnosti, a 25% tih sredstava posvećeno je klimatskim promjenama u tom našem prijedlogu i nadam se da to možete podržati i zadržati u svojim raspravama o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Neću sada komentirati situaciju u Iranu, zato što kasnije ćemo održati raspravu o Iranu. E, govorit ćemo kasnije o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, ali Dozvolite mi da sad ipak naglasim e, koliko je za nas sve važno da nađemo način da sačuvamo nuklearni sporazum s Iranom i da nađemo načina da situacija ne eskalira u e, Perzijskom zaljevu. To je pitanje visoko e, prioritetno pitanje sigurnosti za Europsku uniju. A E, još jedan naš prioritet e, koji smo ugradili u naš rad jest pitanje e, cyber sigurnosti, ne samo u smislu vojske, nego i u širem smislu te riječi. znamo da strategija i revizija strategije predviđaju određene akcije koje mislim da se zaista mogu uspješno provesti u budućnosti. Isto tako dozvolite mi da se osvrnem na još nekoliko elemenata, tri konkretno. Prvo, neki, ste, e, neki od vas su spomenuli da je potrebno da politika proširenja bude vjerodostojna. Ja osobno vjerujem i ova komisija vjeruje da vjerodostojna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan e, je od velike važnosti. Proširenje čak i nije adekvatna riječ, jer to su sve države koje su susjedi država članica Europske unije. Radi se zapravo o pomirenju kontinenta i o e, integraciji kontinenta. Vjerujem da je došlo vrijeme za otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i vjerujem da će se u nadolazećim mjesecima i ne kasnije od toga donijeti formalna odluka o tome. Investiranje, mislim da je to investicija u naš mir, sigurnost i budućnost. Isto tako želim reći da mislim da se može više napraviti po pitanju migracija. Rasprave u ove godine i u prethodnom mandatu ovog parlamenta su to više puta pokazale. Neki od vas ste spomenuli operaciju Sofija. Mislim da smo u posljednje vrijeme mnogo toga napravili u po pitanju migracija. Pred pet godina kada sam ja došla, migracije uopće nisu bio aspekt vanjske politike Europske unije, nego samo unutarnjih poslova i mislim da smo u tom smislu zaista uspostavili dobre odnose sa zemljama podrijetla. Imamo sada 26 sporazuma o vraćanju sa različitim zemljama. Isto tako imamo i novu agenciju e, UN-a, a i e, imamo održivi pristup eh, sa našim partnerima u toj vanjskoj eh, strani, eh, odnosno vanjskom aspektu, vanjsko-političkom aspektu migracija. Ono što žalim, međutim, jest što zaista ostaje puno posla u pogledu spašavanja života na moru i borbe protiv krijumčara migrantima, ali i provedbi embarga za uvoz oružja u Libiju. Isto tako žao mi je da su državne države članice u vijeću odlučile povući pomorske snage iz Mediterana, pomorske vojne snage iz Mediterana. Nadam se da ćemo uspjeti u budućnosti u trenutku kad to bude potrebno zbog sigurnosne situacije u Libiji ali i drugih razloga moći ponovno osigurati našu vojnu vojno-pomorsku prisutnost u Mediteranu, isto tako za borbu protiv krijumčara migrantima. Na kraju, neki od vas e, su spomenuli neke dvojbe i sumnje u odnosu na rizik e, militarizacije vanjske politike i sigurnosti Europske unije. Vrlo jasno ću reći, europski način da se postigne sigurnost nikada nije bio agresivan i niti će to biti. Europska unija jest, kao što su neki od vas rekli, mirovni projekt koji je imao najviše uspjeha do sada u povijesti, barem u recentnoj povijesti. Uspjeli smo nadići vlastite konflikte i krize i na temelju tog iskustva pokušavamo pomoći našim partnerima biti uz njih u njihovoj potrazi za mirom, demokracijom i ljudskim pravima. Svakodnevno vidim što vojska Europske unije, muškarci, žene, vojnici, ali i policija i civilne sigurnosne snage čine na u našim misijama i operacijama. Ono što mi činimo, dajemo potporu demokratskim institucijama naših partnerskih zemalja da izgrade institucije koje se bave obranom i sigurnosti Isto tako dajemo potporu e, mirovnim e, misijama UN-a kako bismo uspostavili funkcionalne institucije u području e, čuvanja mira i obrane. Prošlog tjedna sam posjetila Mali, Niger, Srednjoafričku republiku. Da ne postoje europski vojnici i vojnikinje situacija u tim zemljama bila bi puno, puno lošija. Drugim riječima, odgovor Europske unije nikad nije agresivno, agresivno ponašanje, agresivne akcije, nego mi pokušavamo razviti autonomiju tih zemalja kako bi autonomno mogle graditi mir. Jer to je ono što ovom svijetu treba. Nadam se da taj kompas, kako, kako ga zovemo, će nam pomoći da se snađemo u e, kompleksnim vodama vašeg sljedećeg mandata. Vidjet ćete da to nije jednostavno. Nadam se da ćemo zajedno raditi, da ćemo zajedno raditi sa drugim institucijama i učiniti najbolji mogući posao. Hvala. Puno hvala. Time završavamo ovu raspravu. I sada Slijedi izjava potpredsjednice komisije, odnosno visoka predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Sada reći ima, izjav, e, ima potpredsjednica komisije, visoka predstavnica, izvolite. Hvala. Stanovnici Venezuele suočavaju se s dramatičnom situacijom. Humanitarna situacija i dalje je loša, pogoršava se iz dan u dan. 7 milijuna stanovnika hitno treba pomoć 3,7 milijuna stanovnika je pothranjeno kako je izvještao UNHCR. Četiri milijuna stanovnika već je pobjeglo iz zemlje u proteklih četiri godine, a prognoze pokazuju da će se te da će se ti brojevi samo pojačati. Regionalni učinak krize je ogroman, ima velik učinak i na stabilnost same regije. A što se tiče političke fronte, vlada uhićuje brojne članove nacionalne skupštine i oduzima im parlamentarni imunitet. A Costa Arivelo, koji je uhićen od strane venezuelanskih snaga, e, to uhićenje je šokantno i za sve nas pozvali smo na neovisnu istragu koja bi odgovorne privela pred lice pravde. Svi smo pročitali izvješće Michel Bachelet iz UN-a koje potvrđuje ono što smo već do sada znali. Ljudska prava se često krše u Venezueli i to ozbiljno. Podupiremo nalaze iz samog izvješća i preporuke. Danas sam objavila izjavu u ime svih 28 država članica i jasno dala do znanja da smo spremni pomoći visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava koja se trudi i ulaže napore kako bi se u potpunosti ispoštovala i zaštitila temeljna prava svih stanovnika Venezuele. Također želimo primijeniti ciljane mjere na one e, članove sigurnosnih snaga koji su umiješani u kršenje ljudskih prava uključujući mučenje. Što se tiče humanitarne krize u Venezueli, nju treba podhitno riješiti. Proteklih tjedana na diplomatskoj strani došlo je do pomaka. Norveška posreduje u pregovorima koji se održavaju na Barbadosu. Oni su u tijeku. Put prema demokratskoj tranziciji često je ispunjen preprekama. Međutim, po prvi put u nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina ovo može predstavljati jedan e, značajan korak u pravom smjeru prema demokratskoj i mirnoj tranziciji. Dakle, tranziciji koja je i demokratska i mirna i uz održavanje e, predsjedničkih izbora. Ponosna sam na ključnu ulogu Europske unije, jer ona je pružila diplomaciji priliku. I to kada se činilo da je nasilje jedini izbor i to rizičan ne samo za Venezuelu već i za čitavu regiju i svijet. Mi smo ustrajali da e, vojno rješenje za krizu nije moguće i da svaki ishod mora biti i miran i demokratski. Upravo zato smo uspostavili nacionalnu kontaktnu skupinu početkom ove godine u kojoj sudjeluju četiri južnoameričke zemlje, a prošlog tjedna peta zemlja iz regije je zatražila da se priključi toj skupini. Ta skupina nikada nije trebala biti posrednik u pregovorima, to smo znali od samog početka, jer kada je riječ o ovako kompleksnim pregovorima e, ne može skupina biti posrednik i znali smo također da uvjeti za početak posredovanja još uvijek nisu u potpunosti ostvareni. Dakle, ta kontaktna skupina nije, nije osmišljena kako bi bila posrednik u pregovaračkom procesu, već je cilj te skupine od samog početka da doprinese stvaranju uvjeta koji bi omogućili konkretno posredovanje i dobar okvir. I naglašavam da se u tom trenutku činilo neizbježno da će doći do eskalacije nasilja. Nakon više mjeseci dobrog rada želim zahvaliti i kolegama i ministrama iz južnoameričkih zemalja i iz EU država koji su u skupini. Želim zahvaliti našim timovima koji e, danonoćno rade na tome koji su posvećeni tom poslu. Dakle, nakon nekoliko mjeseci rada stvoren je prostor za mirno demokratsko rješenje za krizu kontaktna skupina je imala ulogu, ulogu tu ulogu su prepoznale sve stranke u Venezueli, u regiji i u međunarodnoj areni. Osobno sam e, komunicirala sa svim, sa svim strankama, Kinom, Rusijom, SAD-om, Vatikanom, Kubom, skupinom Lima i tako dalje. Predstavnici kontaktne skupine su se sastali sa svim e, dionicima u Venezueli, u Karakasu i moj predstavnik je bio prije nekoliko dana u Caracasu susreo se na najvišoj razini sa svim akterima, sa Juanom Guaidom, Nikolasom Madurom, un političkim strankama, predstavnicima civilnog društva i katoličke crkve. Dakle, taj rad bio je neophodan kako bi se otvorio prostor za političko rješenje. Ne treba uzimati zdravo za gotovo da će e, taj prostor doista biti iskorišten za postizanje političkog rješenja, ali barem smo zaustavili eskalaciju nasilja i dali smo priliku da se iznađe političko rješenje. Zato smo se na sastanku kod te skupine na Kostariki prije nekoliko mjeseci složili da ćemo nastaviti s radom i da ćemo pojačati politički angažman sa relevantnim međunarodnim akterima. Dakle, taj proces je počeo, ali on je iznimno fragilan i upravo zato moramo dati sve od sebe kako bismo e, dali podršku pregovorima na Barbadosu. Mirna i demokratska tranzicija mora doći iz same Venecuele, nitko ju ne može nametnuti izvana. Ali mi možemo i moramo olakšati taj proces svim dostupnim sa svim dostupnim alatima. I moramo e, biti sasvim jasni, toj zemlji potrebno je da se održe novi predsjednički izbori, da izborni proces bude slobodan i da svi kandidati uživaju jednaka prava i uvjeti. uvjete. Razdioba, razdioba vlasti mora biti ispoštovana, uključujući prerogative nacionalne skupštine, što uključuje imunitet svih članova. Neki od nužnih elemenata za, za vjerodostojan proces pojavili su se u našem procesu i u našem radu proteklih mjeseci. Prvo, ključne državne institucije kao što su vrhovni sud moraju raditi na dobrobit svih građana venezuele i to nepristrano moraju imati e, izborno vijeće mora imati uravnotežen sastav drugo svi kandidati moraju moći sudjelovati u izborima imati ista prava i ne, ne smiju biti postavljene nikakve restrikcije Zatim mora se e, ažurirati popis birača, uključiti mlade birače i stanovnike Venezuele koji žive u inozemstvu. Također treba omogućiti neovisno promatranje i praćenje svih izbora. Europska unija i e, kontaktna skupina spremne su pomoći tijekom čitavog izbornog procesa ako to stranke u Venezueli budu željele i ako uopće dođemo do te faze. Ovo je najdelikatniji trenutak koji može dovesti do mirnog i demokratskog rješenja. Ovo je trenutak da damo sve od sebe kako bismo jačali taj krhki proces i pomogli stanovnicima Venezuele. I dalje vjerujemo da se treba zadržati određena, određeni pritisak. Madurov režim, režim mora shvatiti da status quo nije opcija, da to nije održivo, niti za zemlju, niti za njezine građane, niti za tu regiju, niti za svijet. Danas, zahvaljujući izjavi svih 28 država članica, jasno smo rekli da u slučaju da ne bude konkretnih rezultata, Europska unija će dodatno proširiti svoje ciljene mjere. Istovremeno jasno smo, jasno smo dali do znanja da se te mjere mogu ukinuti u slučaju da dođe do značajnog napretka i da se povrati demokracija te se počnu poštovati sva ljudska prava i vladavina prava u Venezueli. Mi ćemo i dalje kroz kontaktnu skupinu djelovati, e, kroz e, suradnju s UN-om kako bismo e, osigurali humanitarnu pomoć bez ikakvih restrikcija. Pozdravljamo napredak koji je ostvaren do sada što uključuje imenovanje humanitarnog koordinatora od strane UN-a. Od početka krize mi kao Europska unija bili smo jedan od najvećih humanitarnih donora stanovnicima Venezuele i mi dalje podupiremo i politički i financijski sve regionalne i međunarodne inicijative kako bi se riješila izbjeglička kriza. I to se neće promijeniti. Mi ćemo dakle raditi na politikama, ali moramo i biti iznimno aktivni kada je riječ o humanitarnoj pomoći. Međutim, osim toga, smatram da imamo odgovornost i da moramo i dalje raditi kako bismo pronašli miran i demokratski izlaz iz krize. Hvala. Puno hvala. A sada Riječ imaju drugi klubovi. Započet ćemo sa Paulom Ranđelom. U ime EPP-a imate minutu i 30. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući. Hvala. Smatram da je od ključne važnosti da na početku ovog eh, mandata eh, dok započinjemo s radom da zauzmemo jasnu poziciju odnosu na krizu, humanitarnu krizu u Venecueli. Od samog početka moramo jasno osuditi to sustavno kršenje ljudskih prava, eh, mučenja, ubojstva, politički progon koji neprestano traju i usmjereni su protiv e, opozicije režimu. Istovremeno Mm, potrebno je da se parlament i e, gospodin Guaido prepoznaju kao legitimni predstavnici naroda. Isto tako, važno je da od e, vlasti zatražimo da dozvole ulazak humanitarne pomoći, hrane i lijekova i da e, se koncentriramo na migracijsku krizu u Peru, u drugim latinoameričkim zemljama, ali i u Španjolskoj koje su posljedica ove krize u Venecueli. Isto tako važno je motriti utjecaj Rusije i Kube. u tom kontekstu potrebno je nastaviti s ovim e, mirovnim procesom koji predvodi Norveška jer e, suverenitet venecijanskog naroda mora ostati e, najvažniji. Puno hvala. Sad ime riječ ima gospodin Havi Lopez. Izvolite, imate jednu minutu. Puno hvala gospodine predsjedavajući, visoka predstavnice. Slažemo se sa vašom analizom vezano uz temu Venezuele. Vrlo je važno da sada na početku saziva još jedan puta kažemo da ćemo biti solidarni sa narodom Venezuele. Dakle, potrebno nam je političko rješenje vezano uz slobodne izbore i vezano uz iste izglede za sve dionike. Dakle, to je sada vrlo važno. Možemo reći da sada imamo razloga za malo veći optimizam uz pomoć Norveške. Sada na Barbadosu se vode već razgovori i e, sada se može ukazati na ono što se doista događa tamo u Venecueli. Michel Bachelet je već e, rekao što se događa, dakle dolazi do e, mučenja i tako dalje. Dakle, moramo se e, pozabaviti tim pitanjima i naravno to je situacija koja iziskuje humanitarnu pomoć. Mi želimo sada ukazati na jedino moguće rješenje i želimo ukazati i na to koliko je jak koliko je ozbiljna situacija, koliko narod tamo pati. Dakle, potrebno nam je političko rješenje i samo zahvaljujući Europskoj uniji je to političko rješenje i moguće. Puno hvala, a sada u ime e, Renew Europe pod predsjednica ima riječ, izvolite. manjana es el de la Hvala. Sutra je dan međunarod, sutra je Međunarodni e, dan kaznenog zakona. Dakle, moramo odaslati poruku da nećemo tolerirati da Venezuela krše ljudska prava. Doista je stigao trenutak da mi kao Europska unija zauzmemo još čvršći položaj kada je riječ o diktaturi i mjerama koje se tamo provode. Moramo provesti i nametnuti sankcije to vrijedi i za naftne kompanije. Moramo pregovarati, no postavlja se i pitanje kako sada uopće možemo pregovarati s jedne strane, a s druge strane onda pak e, gledamo kako se uhićuju ljudi, kako se muče. Dakle, svi oni koji su pripadnici opozicije, koji prosvjeduju protiv režima, dakle, e, ne smijemo e, se dovoditi u zabludu. Maduro koristi razno razne trikove kako bi e, dobio na vremenu. Doista moramo poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo bili sigurni da Maduro ne može nastaviti ovako i da se ta kriza e, proširi. Puno hvala. Hvala lijepa.